došlicu. E, prelazimo na glasanje o izvješću ELER. Najprije blok 1 i amandman 138. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Time otpadaju drugi amandmani. E, prelazimo glasanje o tako izmijenjenom prijedlogu komisije tko je za protiv suzdržan usvojeno a sada amandman 139 tko je za protiv suzdržan usvojeno i konačno ta e, rezolucija u cjelini e, poimenično glasovanje otvoreno je glasovanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje usvojeno Time prelazimo na izvješće Matijas, strateške, eh, plan strateških inovacija, blok eh, broj 1, amandman 85, usvojen blok 2 otpada, onda eh, za tako izmijenjen prijedlog komisije, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, rezoluciju, zakonodavnu odluku, poimenično glasovanje. Je li svako glasao? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Prelazimo na izvješće Lamberts, blok 1, amandman 61, koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Blok 2 otpada. Prijedlog komisije tako izmijenjen koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Zakonodavna rezolucija u cjelini, poimenično jesu li svi glasali, zatvaram glasanje. Usvojeno. Izvješće Krojcman, e, e, e, konkurentnost poduzeća malog i srednjeg poduzetništva 2014. 20. Blok 1 je usvojen, blok 2 otpada, prijedlog komisije tako izmijenjen koji je za protiv suzdržan usvojeno e, zakonodavna rezolucija poimenično otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje usvojeno prelazimo do e, izvješća da grasa Karvaljo, specifični program primjene e, horizonta 2020. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, blok 2 otpada. E, prijedlog komisije tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Zakonodavna rezolucija, poimenično glasovanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Prelazimo na izvješće Hong Nok, Evropske statistike. Imamo blok 1 sa amandmanom 43, poimenično glasovanje, otvaran glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Blok 2 do, sa 42 amandmana otpada. E, prelazimo na prijedlog komisije. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Zakonodavna rezolucija poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, izvjestitelj je zamolio za riječ nakon glasanja. Izvolite kolega Hong Nok. Hvala gospodine predsjedavajući. Parlament je upravo usvojilo mišljenje koje je iznimno snažno kada je riječ o ovom aktu. Nadamo se da će vijeće o tome povesti računa i da će komisija isto tako biti konstruktivna u svom radu. Mi bismo htjeli da ovo dođe što je prije moguće u drugo čitanje. Hvala. Hvala lijepa kolega Honknok. Prelazimo na izvješće Steinruck, program za socijalne promjene i inovacije. Najprije blok 1, amandman 179, koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno Time otpada blok 2. E, prijedlog komisije tako izmijenjen koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Zakonodavna rezolucija poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Prelazimo na izvješće Haug program za politiku eh, za okoliš i klimatske promjene. Amandman 85 bloka 1 koji je za protiv suzdržan usvojeno time blok 2 otpada i svi ostali amandmani. Tko je za eh, prijedlog komisije tako izmijenjen? Tko je za protiv suzdržan usvojeno? Onda imamo amandman 86 koji je za protiv, suzdržan, usvojeno. Zakonodavna rezolucija imeničnom glasanja, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, sada izvješće Stolojan, akcijski program za oporezivanje, blok 1, amandman 39, ko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Blok 2 time otpada. Prijedlog komisije tako izmijenjen tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Zakonodavna rezolucija, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, izvješće Baldasar, e, akcijski program za carine. E, blok 1, amandman 42, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Time blok 2 otpada, tako izmijenjen predlog komisije, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, potom amandman 43, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Zakonodavna rezolucija u cjelini, e, poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje usvojeno. Izvješće BOLS, e, osiguranje i reosiguranje, e, tekst u cjelini, amandman 1, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Prijedlog komisije tako je izmijenjen, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Zakonodavna rezolucija, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasovanje usvojeno. Onda prelazimo na rezoluciju koja se tiče agende e, razvoja iz Dohe. E, rezolucija u cjelini koja je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Potom imamo e, prijedlog za rezoluciju kluba zastupnika GUE, tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Potom imamo prijedlog rezolucije odbora za e, vanjske poslove. Amandman 8, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Amandman 9. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Amandman 10. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 11. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 12. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 9. Ispričavam se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 2. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 13. Poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 14. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. odbijeno. Amandman 15. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Potom imamo amandman 5 uz usmenu izmjenu. Želi li se netko javiti za riječ? Kolega Salba Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. E, htio bih e, uložiti usmeni amandman da se ispuste e, ispusti e, navođenje necarinskih prepreka srednji dio tog amandmana onda bi bio izmjenjen. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala gospodine Salba. Vitegajn, ima li primjedaba? Nema. U tom slučaju ćemo glasati o amandmanu 15. Ko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 4. E, to ćemo elektronički provjeriti. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 17 poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 6. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 7. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. E, rezolucija u cjelini, otvaram glasanje poimenično. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Prelazimo na prijedlog rezolucije Najprije amandman 9, prvi dio tko je za, protiv, to je usvojeno. Amandman 2, tko je za, protiv, e, suzdržan, usvojeno. E, članak 15, originalni tekst tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Članak 17, u sedam dijelova tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Treći dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Četvrti dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Peti dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Šesti dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Sedmi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Članak 18 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno članak 24 u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Treći dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Članak 25 e, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Članak 34 Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Treći dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Četvrti dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. E, članak članak 43, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Treći dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Rezolucija u cjelini tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Prelazimo na izvješće KOPA, provedba zajedničke sigurnosne obrambene politike. Članak 7, originalni tekst u dva dijela, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Članak 9, amandman 1. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje to je odbijeno. Članak 22 u dva dijela, oba poimenično, prvi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Drugi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno članak 24 u četiri dijela. Ispričavam se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. E, potom original tekst članka 24. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Treći dio poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Četvrti dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Članak 26. Originalni tekst poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Članak 33 Amandman 3. Otvaram glasanje poimenično. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 4. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 5. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman šest. Ko je za? Ko je protiv? Još jedno molim. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 7 pojedinačno otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 8 poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Rezolucija u cjelini poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Prelazimo na izvješće Galer. Tehnološka industrijska baza Europskog obrambenog sektora. E, otvaram glasanje o članku 4. Poimenično, jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Članak 5. Originalni tekst. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Članak 7. Originalni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, članak 9. Originalni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Članak 11 u dva dijela, oba dva dijela poimenično, prvi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvojeno drugi dio otvaram glasanje jesu li svi glasali <clears throat> zatvaram glasanje usvojeno članak 17 originalni tekst poimenično otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje usvojeno članak 20 u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvojeno. Članak 25 poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Članak 26 poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Članak 27. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Članak 28 u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. Članak 29 originalni tekst poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Članak 31 u dva dijela. Originalni tekst prvi dio poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno drugi dio, također poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Članak 33 u dva dijela. Oba u poimenično. Prvi dio otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Drugi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Članak 34 u dva dijela, ova poimenično, prvi dio otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Članak 36. Originalni tekst poimenično glasovanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno članak 37 u dva dijela, oba poimenično. Prvi dio otvoren, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno drugi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno članak 40 u dva dijela, oba poimenično, prvi dio otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Drugi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje usvojeno. Članak 44 u dva dijela ova poimenično, prvi dio otvoren glasanje. Su li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno članak 44. drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje usvojeno. Članak 46 u dva dijela ova poimenično prvi dio otvaram glasanje. Su li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno drugi dio otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje usvojeno. Članak 47. Originalni tekst poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Članak 48 u dva dijela, oba poimenično, prvi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Drugi dio, otvaram glasanje. Su li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Članak 49, originalni tekst, otvaram glasanje poimenično. Su li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Članak 51, poimenično glasanje, originalni tekst, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Članak 52, originalni tekst, poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvojeno. Sada još samo članak 53 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. I sada završno glasanje o rezoluciji u cjelini. Poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno i sada posljednje glasanje za danas. Jačanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije. Amandman 6 koji je za protiv suzdržan usvojeno. Provjer elektronički otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Želim vam još jednom upozoriti, ako e, izvučete karticu prije nego ja kažem da je zatvoreno glasanje, onda vaš glas ne vrijedi. E, amandman 3, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, provjera za amandman 3, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. imate pravo sa dva glasa, e, za četiri glasa više odbijeno. Amandman četiri tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo odmah provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman sedam Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. E, članak 6 e, ispričavam se to otpada e, članak 7 otvaram glasanje su li svi glasali zatvaram glasanje to je odbijeno amandman 8 tko je za tko je protiv suzdržan usvojeno Amandman 11 poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Amandman 12 poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je odbijeno originalni tekst članka 19 tko je za, tko je protiv. To ćemo odmah provjeriti. Članak 19, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Članak 3, pardon, e, ispričam se, amandman 30, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Potom originalni tekst članka 20 koji je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Članak 21, originalni tekst poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Članak 24, originalni tekst poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Amandman 9. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržan. To je usvojeno. Time otpada originalni tekst. Članak 26. Amandman 5. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržan. To ćemo provjeriti. Dakle, amandman 5. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno, time otpada originalni tekst. Recital 1, amandman 1, Koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 2, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Time i tu otpada originalni tekst, a sad rezolucija u cjelini. Poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Čestitam svim izvjestiteljima. Želim vam dobar tek. Oni koji već putuju, želim sretan put. kolegica Pere se javila za riječ, izvolite. Ova rezolucija u svakom slučaju nije onako kako sam htjela da se usvoji, međutim to je mandat koji ova plenarna sjednica daje našem pregovaračkom timu za sljedeći sastanak Šerpa, a riječ je o uspostavi stvarne ekonomske monetarne unije kako bi se tu uključila i socijalna dimenzija. Hvala gospodine predsjedavajući. Kolegice Beres, ja sam se trudio da brzo obavimo glasanje, bio bih vam zahvalan da brzo napustite dvoranu kako bismo mogli, mogli početi sa obrazloženjima glasanja. Počet ćemo kolega sa kolegom Lajnenom. Izvolite kolega Lajnen, imate riječ. Lajnen?